ova rasprava je dakle završena, a o rezoluciji ćemo glasovati sutra u 12 sati. Sljedeća točka našeg dnevnog reda danas je... Preći ću na poljski, odnosno ne evo, budućnost sporazuma o sigurnoj luci u svjetlu afere u vezi s Američkom agencijom za nacionalnu sigurnost NSA. Cijenjeni kolege, mm, tijekom ove rasprave neće biti dozvoljeno postavljanje pitanja putem plavih kartona. Dakle, nećemo udovoljavati zahtjevima za pitanje. Počet ćemo sa govornicima koji su na popisu. Prvi gospodin Kurkulas u ime vijeća. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, tijekom proteklih šest mjeseci došlo je do sve ozbiljnijih curenja u javnost, došlo je do nekih izvješća o programu nadziranja građana Evropske unije od strane SAD-a. Informacije o ovim programima nadziranja e, koje programe provodi Američka agencija za nacionalnu sigurnost e, je izazvalo naravno čitav niz e, veliku zabrinutost. I mi smo odgovorili na odgovarajući način na ove navode. Vi ste primjerice uspostavili vaše povjerenstvo i njegovo izvješće se uskoro očekuje. Uspostavljena je također jedna ad hoc radna skupina između eh, SAD-a i Europske unije koja razmatra pravni okvir u svjetlu ovih nelegalnih aktivnosti praćenja eh, građana Europske unije. Europski eh, predsjedavatelj je 27. studenog izdao izvješće o radu ove skupine, a komisija objavila u studenom komunikaciju o tome kako ovo sve skupa utječe na protok informacija između SAD-a i Europske unije. S tim u vezi naročito se spominje sudbina sporazuma o takozvanoj sigurnoj luci. Ovo je nadležnost komisije i komisija je nedavno objavila priopćenje, odnosno komunikaciju e, parlamentu i vijeću o tome kako funkcionira odluka o sigurnoj luci. Prvi korak predviđa komisija jest da se održi jedna rasprava na temelju ovog izvješća između predstavnika takozvanog odbora 131 zemlje. Dakle, u će rasprava o ovom okviru, pravnom okviru, o sigurnoj luci i s tim u vezi održat će se i otvorena rasprava u parlamentu i u vijeću. Izvješće europskih predsjedatelja ove radne skupine pokazuje da Američki zakoni sadrže čitav niz pravnih temelja i odredbi koje omogućuju e, jedno opće prikupljanje informacija i podataka koje se e, prenose u SAD od strane tvrtki koje ondje postupaju i koje ondje imaju e, svoje sjedište. Također postoji mogućnost da se zaštita osobnih podataka može ograničiti ukoliko je to opravdano nacionalnim i sigurnosnim interesima. E, komisija u svojoj komunikaciji kaže da postoji i priznaje se e, pravo na prikupljanje osjetljivih podataka u okviru sporazuma o sigurnoj luci. Međutim, jedno intenzivno, sveobuhvatno prikupljanje podataka nije bilo nešto što se moglo predvidjeti u vrijeme kada se sklapao sporazum o sigurnoj luci. Komisija iznosi 13 preporuka u svojoj komunikaciji kako bi se sporazum o sigurnoj luci poboljšao, odnosno poboljšala njegova primjena. Što se tiče pristupa Amerikanaca podacima koje ovaj sporazum pokriva, valja spomenuti tri elementa. Prvo, načelo proporcionalnosti i nužnosti koje treba ispoštovati. Što to znači? Moguće su neke razlike u svačanju od strane Europe i SAD-a u vezi toga što je nužno i što je proporcionalno, pogotovo kada je riječ o zaštiti sigurnosti. E, postoji također mogućnost različitog tretmana e, evropskih građana, neevropskih građana i američkih građana. S obzirom na te razlike u tretmanu, valja vidjeti kako će se postupati s određenim skupinama. Komisija također tvrdi da su neka jamstva, neke garancije dostupne samo američkim građanima. Vijeće je već e, izrazilo čvrstu podršku preporukama komisije. Postoji potreba da se ispravno postupa sa građanima Europske unije i građanima SAD-a. Komisija naglašava da Evropski građani moraju imati ista prava kao i američki građani da se mora primjenjivati načelo proporcionalnosti prikupljanja podataka. Kao što vam je poznato, u SAD-u se trenutačno e, razmatra i preispitiva funkcioniranje e, ovih relevantnih službi i organa i ove preporuke će se uzeti u obzir. Treće, e, treći aspekt koji naglašava komisija je potreba za većom transparentnošću e, prijenosa podataka od strane tvrtki koje potpadaju pod ovaj režim o sigurnoj luci. Predsjednik od Mama je uspostavio jednu radnu skupinu koja je također izrazila preporuke u ovom smjeru. Komisija sada ima namjeru e, kontaktirati SAD kako bi ove preporuke unaprijedila, odnosno kako bi došlo do daljnjeg napretka na ovu temu. Prakse nadziranja građana, djelovanje u tom smislu je svakako nešto što nas je navelo na preispitivanje režima o sigurnoj luci, što je ispravno. Ova odluka komisije zapravo se vezuje za direktivu o zaštiti podataka iz 1998. godine, stoga je nadležnost komisija, ne vijeća, da izmijeni, nadopuni ili ukine svoju odluku, da ju suspendira isto tako. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, e, stvar je vrlo ozbiljna. U igri su vrlo ozbiljne e, stvari. E, strana država prikuplja obavještajne podatke, a ta strana država je naš najvažniji strateški partner. S druge strane, moramo poduzeti mjere kako bismo zaštitili pravo na privatnost građana Europske unije. Ovaj Ovu stvar inače nećemo moći riješiti. E, moramo inzistirati na dijalogu, pozdravljamo unaprijed e, svaku takvu priliku i nadamo se da će komisija nastaviti postupati e, konkretno, konstruktivno i da će vrlo decidirano braniti svoj stav sa svojim američkim sugovornicima i da će se osvrnuti na sve ove važne aspekte. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kurkulasa, sada gospođa Reding u ime komisije. Uvaženi zastupnici, e, predsjedniče, mi smo ovog ljeta u nekoliko navrata imali prilike raspravljati o ovoj temi, o problemima zaštite podataka i na raznim odborima i u parlamentu. Rasprave su bile korisne i ja se nadam da ćemo imati vrlo korisne preporuke odbora za građanske slobode E, uskoro. Mi moramo biti jednoglasni u našem nastupu prema našim američkim partnerima i naglasiti da pitanje zaštite podataka mora biti na ispravan način uzeto u obzir u našim kontaktima i raspravama. Postoji nekoliko povjerenstava. E, ovaj parlament je posjetio SAD i oni odnosno i taj posjet i rad skupine stručnjaka su bili prilika da naše razloge za zabrinutost jasno izrazimo. Mi jesmo govorili jednoglasno unutar parlamenta i na komisiji i isto tako smo nastupili prema našim američkim partnerima što je dobro primljeno. Isto tako je dobro primljeno u SAD-u e, naša tvrdnja i zahtjev da se mora nastaviti s izgradnjom povjerenja kad je riječ i o našim trgovinskim e, sporazumima i pregovorima u vezi s tim, a taj, to povjerenje je sada poljuljana. Kao što je predstavnik e, vijeća rekao, e, režim sigurne luke je vrlo važan u ovom kontekstu i nadležnost i odgovornost komisije je da osigura njegovo njegovu provedbu. Cilj ovog režima, ove scheme koja datira iz 2000. godine jest zaštita naših prava i to u sve vrijeme u skladu sa europskim standardima e, i da se e, ne ugrozi mogućnost poslovnog sektora da na ispravan način razmjenjuje podatke. Međutim, sada e, smo svjesni e, brojnih nedostataka i mi radimo na uklanjanju tih nedostataka. Mi smo naime analizirali e, režim sigurne luke i 27. studenog smo tu našu analizu objavili. Bili smo vrlo jasni sigurna luka, odnosno e, ova schema možda i nije tako sigurna stalno. Kao posljedica nedostatka transparentnosti i nedostataka u vezi s provođenjem ovoga režima na američkoj strani, neke tvrtke se jednostavno ne ponašaju u skladu s kriterijima ovog režima, što ima nepovoljne posljedice na prava pojedinaca i što stvara nefer prednost kod ovih e, tvrtki u odnosu na evropske tvrtke koje djeluju na istom tržištu. Vrlo smo ozbiljno e, uzeli e, rizik da režim sigurne luke postane zapravo neki katalizator za prenošenje ovih podataka i da Američkoj agenciji za nacionalnu sigurnost omogući lakši pristup osjetljivim informacijama. E, točno je da režim sigurne luke omogućuje e, neka ograničenja e, zaštite podataka i to je ondje jasno naznačeno. Zato valja postati valjan razlog, ali masivno prikupljanje podataka od strane bilo koga svakako ne ide u skladu sa načelom proporcionalnosti i nužnosti. Ja sam bila vrlo jasna eh, u odnosu na naše američke partnere, rekla sam im da ovaj problem valja riješiti na zadovoljavajući način ukoliko želimo da se eh, režim sigurne luke nastavi mora postojati velika jasnost u pogledu podataka i ukoliko se europski podaci prenose u e, SAD, oni ne smiju biti rutinski pregledavani od strane Agencije za nacionalnu sigurnost. Na kraju krajeva cilj ovog e, sporazuma je veća razina zaštite nego što bi ta zaštita, nego što bi ona bila prema američkim zakonima. Dakle, E, režim sigurne luke ne smije biti katalizator, odnosno ne smije omogućivati nižu razinu zaštite od one koja je zapravo cilj i svrha tog sporazuma. Mi smo identificirali 13 ključnih aspekata koje smatramo nužnim da bi se nastavila ispoštovala zaštita podataka u skladu s našim standardima i komisija je iznijela vrlo konkretne preporuke u četiri područja gdje smatramo e, da postoji potreba za poboljšanjem od strane Amerikanaca. Transparentnost, mogućnost e, učinkovitog pravnog lijeka, E, mogućnost djelotvornog izvršenja e, e, pravnog lijeva, lijeka i pristup organa javnih vlasti. Mi želimo da naši američki partneri to uvrste u popis svojih prioriteta, da svoje obaveze izvrše, a prvi sastanak s tim u vezi bi trebao biti vrlo skoro. Američko ministarstvo trgovine e, i Savezna komora za trgovinu su također naši sugovornici, mi smo s njima intenzivno razgovarali i oni su ti koji se moraju pobrinuti da se režim sigurne luke ispravno provodi. E, derogacije e, za nacionalni interes moraju se i smiju se koristiti samo u onim slučajevima gdje je to nužno i gdje je to proporcionalno i u skladu sa vrlo jasnim kriterijima. Naša komunikacija o nužnosti ponovne izgradnje povjerenja u našim pregovorima je nešto što moramo provesti vrlo skoro. E, moramo to učiniti ove godine i tom prilikom ćemo revidirati funkcioniranje režima sigurne luke na temelju naših pregovora. S tim u vezi imat ćemo vrlo otvorene konzultacije i otvorenu raspravu u Europskom parlamentu. Uvaženi zastupnici, režim sigurne luke mora biti sigurnino što jest. Međutim, to nas ne smije skrenuti s našeg puta reforme politike zaštite podataka. Kada se podaci prenose vani, to su situacije kada moramo imati vrlo jasnu pravnu sigurnost i za pojedince i za tvrtke. Ovom prilikom želim čestitati onima u ovom domu koji su radili na zaštiti podataka revnosno jer znam da je parlament taj koji je očitovo svoju opredjeljenost za politiku zaštite podataka. E, mi se nadamo da će pregovori početi vrlo skoro i da će doći do sporazuma zajedno s vijećem. Ja sam zahvalna grčkom predsjedništvu koje je organiziralo neformalni sastanak u vijeću idućeg tjedna e, sa ovom temom na dnevnom redu. Hvala gospođo Reding. Prije no što otpočnemo raspravu, još jednom napominjem kolege, ova rasprava ne predviđa postavljanje pitanja putem plavog kartona, niti spontano, odnosno catch the eye postavljanje pitanja. Dakle, samo intervencije i to samo od strane po jednog predsjednika političkih e, klubova zastupnika. Izvolite, gospodin Weber u ime Evropskih pučana. Tri minute. Poštovana potpredsjednice Europske komisije, poštovani povjerenici, poštovani kolege, ova rasprava pokazuje da mi i dalje želimo E, voditi ovu raspravu i to je jedna poruka za naše građane da vodimo računa o važnim pitanjima u odnosu na naše prijatelje u Americi. E, politički okvir je jasan, opseg koji je time definiran i koji smo vidjeli bio je nešto što nije bilo zamislivo. E, tako nešto mogli bismo zamisliti u odnosu na Kinu ili nekog drugog. Amerikanci su naši prijatelji, moraju postojati određene razlike. Zahvaljujući e, komisiji našoj povjerenici koja je uspjela pronaći prave riječi, e, naše istražno povjerenstvo ovdje a, je pokrenulo određene aktivnosti, e, tako da ćemo dalje raditi na tome da stvorimo jedan okvir i to je ono što tražimo mi tražimo da se raskine ugovor o sigurnoj luci. Moramo izvršiti pritisak na Washington, na naše partnere, jer postavlja se pitanje jesu li SAD i nadalje sigurna luka ili to više nisu. E, sigurna luka je bilo načelo unutarnjeg tržišta, međusobno povjerenje što se tiče razine zaštite podataka, e, osiguranje tog standarda, omogućilo je pristup europskom tržištu. Danas je jasno e, da se samo dio propisa koji se odnose na zaštitu podataka može e, primjenjivati ukoliko ne preispitamo načelo sigurne luke. Želimo stoga naglasak staviti na načelo da se u Europi mora postupati u skladu sa europskim propisima i upravo zato moramo preispitati e, propise o sigurnoj luci. E, u sljedećim godinama i desetljećima doći će do nevjerojatnih promjena što se tiče tehnologije, što se tiče osobnih podataka. Drugi razlog zašto želimo otkazati ovaj sporazum e, je taj što želimo da Washington shvati da mi to ozbiljno mislimo što se tiče našeg partnerstva, da želimo e, iznova promisliti e, situaciju i e, pokazati da naši građani nisu građani drugog reda kada govorimo o razlikama koje postoje u pogledu zaštite podataka između europskih i američkih građana. Moramo pokazati da tražimo odgovarajuću zaštitu od SAD-a, Washington to mora shvatiti. E, dame i gospodo, mi želimo partnerstvo sa SAD-om. A raskidom ovog sporazuma posjećat ćemo to da to prijateljstvo i to partnerstvo bude osnovano na novim temeljima i da zasluži naziv partnerstvo. Hvala. Hvala. A sada u ime socijalista i demokrata e, gospodin Claude Moraš. Tri minute. Poštovani gospodine predsjedniče, temeljem ovog izlaganja moram reći da e, postoji e, simbolika što se tiče preispitivanja sustava nadzora i tu moramo konstatirati da Postoji potreba da imamo sporazum o sigurnoj luci i to utječe na naše poslovanje i to ima praktičnu i simboličku vrijednost u odnosu na problem s kojim smo suočeni kada se radi o prijenosu podataka i kada se radi o problemu povjerenja između Europske unije i SED-a. E, to je zapravo simbol onoga e, s čim smo suočeni. Sigurna luka e, uvelika je postala simbol onoga što se događa i istraživanja koja moramo provesti. I stoga istraga Europskog parlamenta i moj nacrt izvješća, ovdje je i izvjestitelj u sjeni i postoji radni dokument, kompletan trud u proteklih nekoliko mjeseci i sve to e, govori da preporuka da se raskine sporazum i da se uvede drugačiji mehanizam koji će osigurati viši standard privatnosti u odnosu na SAD. E, gospodin Weber je jako dobro rekao da postoje građani prvog reda i drugog reda, poduzeća prvog i drugog reda. To je nešto što nije prihvatljivo. E, što je to što je simbolično i praktično što se tiče sigurne luke? Postoje određene slabosti što se tiče nedostatka informacija ne postoje jasni dokazi o poduzećima koje ne, ne poštuju propise i nadalje su na odgovarajućim internetskim stranicama e, ne postoji odgovarajući žalbeni mehanizam, niti postoji odgovarajući sustav pravnih lijekova i pravne zaštite. To su oni dokazi koje smo vidjeli. E, podaci koji se prikupljaju u odnosu na europske građane prenose se u SAD, SAD, a ne postoje odgovarajući mehanizmi zaštite. E, koliko znamo, razina zaštite je niža od one koja postoji u Europskoj uniji. Sadašnji sustav ne osigurava zaštitu od e, upita za dostavom podataka koje postavlja NSA. I toga moramo zatražiti od komisije da razmisli je li postupanje E, NSA zapravo povreda odredbi sporazuma o sigurnoj luci. Postoji 13 preporuka, međutim to možda neće biti dovoljno. E, taj postupak možda, neće biti provediv budući da ne uvodi nikakve ozbiljne obveze za SAD. I toga na kraju želim reći komisiji složni smo i složno govorimo i obraćamo se Washingtonu. Međutim, što se tiče sigurne luke, to je nešto što moramo popraviti u odnosu na SAD kako bismo ponovno uspostavili povjerenje i kako bismo osigurali da ono što radimo doista ima smisla. Hvala lijepa. A sada gospođa Sofia Intveld u ime Liberala i Demokrata za Europu dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem komisiji na izlaganjima i na prijedlozima. To što smo čuli je dobro, ali iskreno rečeno nije dovoljno dobro. E, prije puno godina, još puno prije Snowdena, znali smo da NSA zapravo e, poduzima neke aktivnosti e, koje ne dovode do zaštite europskih građana. Samo na taj način osiguravaju pravno pokriće za tvrtke koje obrađuju podatke a znali smo da tu dolazi do povrede e, propisa. Nismo željeli uzrokovati probleme za e, te tvrtke i stoga se situacija pogoršala i to je trajalo godinama. Mi smo puno puta tražili od komisije da iznađe jedno rješenje, međutim komisija nije djelovala i zapravo ovo famozno vrednovanje e, sporazuma odnosno dogovora o sigurnoj luci zbiva se dvije godine nakon predviđenog roka. Zašto sada odobriti još više vremena komisiji i SAD-u da dođu do rješenja. Znamo koji je problem i znamo da to ne funkcionira. I iskreno rečeno, gubim strpljenje s poduzećima. Već godinama smo tolerirali tu situaciju kako bismo eh, im dali određene ustupke, a oni intenzivno lobiraju kako bi razvodnili standarde. Što se mene tiče, trebamo danas obustaviti taj sporazum. Možda će to e, pomoći da i komisija i SAD i poduzeća shvate da je krajnji trenutak da počnu ozbiljno raditi na pronalaženju rješenje. Krajnji je trenutak da ovaj dom i komisija e, započnu borbu i zauzmu se za građane Europske unije, jer oni imaju prednost u odnosu na međunarodne odnose, u odnosu na gospodarske interese. Ja sam tržišni liberal, međutim krajnji je trenutak eh, da poduzeća preuzmu odgovornost i zaključno želim reći komisiji očekujem eh, da danas eh, suspendirate sporazum o slobodnoj luci i da pronađete odgovarajuće rješenje vrlo brzo i to prije izbora. Hvala. A sada gospodin Albrecht u ime Zelenih i Europskog slobodnog saveza. Izvolite. Zahvaljujem E, poštovani kolege. E, situacija sa Edwardom Snowdenom pokazala je da nam je potrebna bolja zaštita osobnih podataka. obavještajne službe, e, velike agencije, krive su za povredu naših osobnih prava. Međutim, iako milijuni građana i razni drugi subjekti se žale na ovu situaciju, ipak e, niti jedna država ne poduzima aktivnosti e, da e, tome stane na kraj. A zapravo ono što se događa je da predstavnik Google Erik Schmidt smatra da je privatnost anomalija i želi da se pozdravimo sa zaštitom podataka i privatnošću. Internetski neke e, tvrtke iz SAD-a e, lobiraju protiv e, propisa kojima bi se ograničilo prikupljanje podataka. Poštovani kolege, došao je trenutak da svemu tome dođe kraj. Europski parlament e, ima u svojim rukama tu moć e, da to obustavi. Inzistirali smo na usvajanju e, jedinstvenog europskog propisa o zaštiti podataka već dvije godine. U međuvremenu naši kolege iz vijeća ministara naprosto idu naokolo i vode beskonačne rasprave, a zapravo uopće nisu voljni istaknuti svoje vlastito stajalište i založiti se za učinkovitu zaštitu zaštitu podataka. A velika poduzeća iz Silicijske doline kažu hvala a pritom e, građani Europske unije i potrošači gube povjerenje u sposobnost njihovih vlada da zaštite njihova prava. Poštovani kolege, ako ne spričimo i ne stanemo na kraju ovoj situaciji u kojoj američka poduzeća e, krše propise Europske unije, ako ne donesemo odgovarajuće propise, ako e, ne izvršimo pritisak na SAD, ne samo da ćemo izgubiti suverenitet Europske unije, nego ćemo izgubiti birače koji će ostati kod kuće, budući da neće očekivati da štitimo njihova prava i njihove interese. Hvala. A sada e, gospođa Cornelia Ernst iz e, Ujedinjene Europske ljevice. Hvala lijepa, dame i gospodo. Kako će stvari teći dalje što se tiče naših odnosa s SAD-om? Hoćemo li mi biti suvereni partneri u odnosu na SAD? Hoćemo li se boriti za svoja prava? Ili ćemo ponovno e, se ponašati kao da je sve sasvim u redu ako imamo velikog brata. U Americi će se samo smijati. Naravno da je sigurna E, luka e, dobra stvar. Međutim, e, činjenica je da dolazi do povrede ljudskih prava i sa zakonom o domoljubnoj zaštiti u SAD-u ne postoji nikakva transparentna kontrola. Možda su ovi prijedlozi komisije dobri, međutim ni u kom slučaju nisu dostatni, ne idu dovoljno daleko. Ono što nam je potrebno su visoki standardi što se tiče zaštite podataka. Treba nam e, učinkovit e, sustav kontrole. E, pravila o sigurnoj luci moraju biti jasno definirana u sklopu jednog jasnog okvira. Činjenica je da dolazi do blokade i ne ostvarujemo nikakav napredak. Iz toga e, moramo i želim to jasno reći, prestati s praksom u kojoj se špioniraju europski građani. Ne smijemo dopustiti da se s nama i nadalje e, postupa na ovaj način. E, postoji odredba iz ovog sporazuma prema koje se on e, može raskinuti ukoliko dođe do povrede. Očekujemo od komisije, s obzirom na zaštitu prava 500 milijuna građana, da poduzme odgovarajuće mjere. Hvala, a sada gospođa Cavela za klub Europe slobode i demokracije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. E, Biće provokativna, ali vratimo se stvarnosti. Nacionalne vlade i sigurnosne agencije e, trebaju e, štititi dobrobit vlastitih građana. Moramo voditi računa o tome da razlog zašto smo pristupili ovom sigurnosnom sustavu iz SAD-a je povezan sa sigurnosnim mehanizmima E, međutim ni na koji način se ne smiju dovoditi u pitanje temeljna ljudska prava. E, problem je međutim što se ovim programom postiže upravo suprotno, dolazi do povrede e, privatnosti građana. Dame i gospodo, dopustite da vas podsjetim na napad u Bostonu prošle godine tijekom maratona. Da nije bilo nadzornih kamera, nikada ne bi bilo moguće otkriti tko su bili napadači. U Europi imamo liberalnu parlamentarnu demokraciju. Mi trebamo imati povjerenja u naše zakonodavstvo. Što se tiče ideala sigurnosti naših građana. Hvala. Zahvaljujem gospođi Vela. I dopustite da vas podsjetim da nije predviđen plavi karton. I zadnji govornik e, nezavisni u ime nezavisnih zastupnika gospodina Ehrenhauser. Hvala lijepa. Dobro se sjećam 90-ih. E, tada je došlo do komercijalizacije interneta i po prvi puta se stvorio jedan e, protupokret... pokret E, koji je govorio o jednoj utopiji e, koja se međutim nije realizirala. E, moramo jasno reći da svi ovi zaštitni mehanizmi o kojima govorimo, čak i sporazum o sigurnoj luci, uopće ne funkcioniraju. Reforme na tom području uopće ne napreduju. Jednim dijelom ih čak blokiraju komisije i vijeće. Ono što nam je potrebno je promjena. E, trebaju nam reforme na europskoj razini i što se tiče interneta, što se tiče zaštite podataka, što se tiče demokratske kontrole obavještajnih službi. Ako to ne dobijemo, onda ovo o čemu govorimo uopće nema smisla. To su reforme koje nam ne trebaju sutra, nego već danas. Hvala. Hvala lijepa. A sada ponovno dajem riječ gospođi Viviane Reding, potpredsjednici komisije za zaključno obraćanje. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Čula sam što ste rekli i razumjela što tražite od Europske komisije. Mi smo analizirali režim o sigurnoj luci temeljem rada ad hoc skupine i razgovora sa europskim e, poduzetničkim sektorom mi smo ustanovili koji nedostaci postoje. Slažem se tu s vama i to je zaključak do kojem smo i mi došli da postoje veliki nedostaci. Temeljem tih zaključaka komisija je izradila 13 konkretnih preporuka koje se odnose na sve aspekte, transparentnost, pravna sredstva, provedba, E, pristup za potrebe nacionalne sigurnosti. Postoji 13 načina koje smo definirali kako bi se poboljšalo funkcioniranje e, režima sigurne luke. Ovih 13 zahtjeva su nešto što smo iznijeli i predočili američkoj vladi. E, to je popis zadataka koje moramo obaviti. Američka vlada mora postati svjesna ozbiljnosti problema. Rasprava koju smo danas ovdje vodili pomoći će nam da odemo korak dalje. Potrebno je definirati pravna sredstva i instrumente do ljeta. Nakon toga kolegi će morati razmotriti te instrumente, jesu li oni zaživjeli i onda donijeti odluku. Uvjeravam vas uvaženi zastupnici da ću ja podnijeti izvještaj predsjedniku kolegija, a isto tako ću ga izvijestiti o raspravi koja se danas ovdje vodila. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. A sada e, u svrhu zaključnog obraćanja po ovoj točki dajem riječ e, gospodinu Kurkolasu za vijeće. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, ovo pitanje možemo riješiti jedino e, aktivnim dijalogom s SAD-om. E, što se tiče odluke o sigurnoj luci, e, odgovornost za to potpada na komisiju. Komisiji trebamo ostaviti dovoljno vremena i imati povjerenja da će to učiniti. Kao i parlament, vijeće će pomno pratiti aktivnosti komisije u odnosu na odluku o sigurnoj luci. Problemi koji su ovdje istaknuti stoje, međutim e, moramo dopustiti komisiji i organima SAD-a da poduzmu odgovarajuće aktivnosti i ostaviti im e, dovoljno vremena za to. U narednih nekoliko mjeseci e, imat ćemo izvješće radne skupine koju je uspostavio predsjednik Obama. Izvještaj vašeg parlamenta i odbora Libea također e, će biti na raspolaganju, a sada trebamo predvidjeti vrijeme koje je potrebno kako bi se odradile predviđene aktivnosti. Hvala. Zahvaljujem. Ovime zaključujemo raspravu i prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. A riječ je o izjavama Vijeća i komisije e, na temu građanstvo Europske unije na prodaju. Ponovno dajem riječ gospodinu